Rasprava je ovime završena. Sada dolazimo do govora od jednog, jedne minute. Po našem poslovnike kolega Noć počinje. Kolega Noć ima riječ. Ovo je moje prvo javljanje za riječ u ovoj kući ja sam Jožef Nođ i predstavljam Slovačku. Ja ću govoriti na materinjem jeziku, e, to je mađarski. Pred e, sto godina je izbio prvi svjetski rat. A kada mislim na budućnost e, Europe, užasavam se. Ukrajina, Gaza i druge zemlje nisu tako daleko od nas E, mi smo e, jedan planet. E, mi smo se u Slovačkoj veselili da nakon 40 godina komunizma imamo slobodu, da imamo sigurnu budućnost. Ali mislim da sada čujemo sve više populističkih govora. ja ovdje pitam gospodina Faraža E, koju poriku, poruku za škotski referendum e, koji ćemo e, hvala lijepa hvala lijepa kolega Nođ. mi imamo govore od jedne minute svi se moramo držati tog pravila kolega Simon ima riječ Europa, se mora se mora više usredotočiti na industriju i na proizvodnju, jer to je ono što mi dobro radimo, iako to više uopće nije moderno, ali mi to dobro radimo u odnosu na ostali dio svijeta. U e, West Midlandsu proizvode se Jaguar, e, Land Rover, različite vrste hrane koji se izvoze diljem svijeta, stvaraju se na taj način tisuće radnih mjesta, ali važno je da na ta radna mjesta dolazi više e, visokoobrazovanih i boljih visokoobrazovanih ljudi. Zbog toga je europski semestar tako važan kao i schema garancije za mlade. Važno je da našim mladim ljudima omogućimo održiva radna mjesta i da im mi to omogućimo. Hvala. Simon Hvala lijepa kolega Simon. Kolega Kucmijuk ima riječ. Kolega kuzmjuk. Kucmijak nije ovdje. Kolega Starbati je sljedeći. On nije ovdje. Sljedeći je kolega Jurek. Izvolite. U našim zemljama smo uznemireni činjenicom da naša aktivnost u parlamentu ne izaziva interes. Ljudi se ne zanimaju za europske e, izbore. U posljednjem e, ovog tjedna u našem sjedištu u Briselu došli ljudi iz, iz Poljske, Roman Vojček i Đeko e, su e, išli na hodošćašće po cijeloj Europi, došli su ovamo. oni su počeli iz Glogovica u Poljskoj iz Monte Cassina i imali su jednu e, donijeli su e, svet, ikonu svetog e, Benedikta u Brisel s porukom mira za Ukrajinu. Oni su došli u sjedište europskih institucija. Njihova bi akcija trebala biti za nas inspiracijom. Nadam se da će ikona svetog Benedikta imati e, neko djelovanje. E, sada slijedi kolega Jakovčić. Da u našem mandatu ovdje nećemo imati novih kolegica i kolega, to jest e, očito da će proces pregovora o proširenju trajati svih ovih pet godina

većina građana to podržava, a to održava i naše prisustvo u ovom parlamentu. Vrijeme je da ostvorimo sva naša prava, prava kao osobe i prava kao narod, uključujući naravno i pravo na baskijske građane da budu ono što sami demokratski žele. Rješavanje baskijskog političkog sukoba je i europski zadatak. Ovaj parlament ima mogućnost da potakne francuske i španjolske vlade da budu hrabre, da pronalaze rješenja, a ne da zadržavaju politike i strategije iz prošlosti koje se temelje na ne i na osveti. Kao što pokazuje antipolitički proces koji će koji će započeti sljedeći tjedan protiv 28 mladih ili e, nesreća koja se dogodila e, obiteljima zatvorenika. Pozivam ovaj parlament da radi za mir i za samoodređenje u e, harmoniji sa, zapravo zajedno sa većinom baskijskog društva. To je naš zadatak. Hvala vam. Hvala ljeka kolega Huristi Abans, Kolega Maragal ima riječ. català per uns segons us parla un català un ciutadà europeu un dels prop de Nažalost, prevodit, eh, govornik koristi jezik kojeg, eh, sa kojeg nemamo prijevod. Kolega, čuje, čujete me? Kolega, ja vas upozoravam da imamo 24 službena jezika. Ako koristite neki drugi jezik, e, naši ga prevodioci ne mogu prevoditi. Ako želite da vas razumiju na cijelom kontinentu, onda se molim služite jednim od službenih jezika Europske unije. Upravo sam to sada planirao. Katalonija je stara europska nacija i naravno to je politički subjekt koji je svjestan da to jest i to je ono što želi postići. I iz Katalonije nam dolazi jedan snažan glas. To je demokratski put kako bi se legitimirala odluka koju Katalonija želi donijeti o vlastitoj budućnosti. Europa ne smije ignorirati želje katalonskih građana. Riječ je o e, naciji, riječ je o narodu koji želi graditi svoju budućnost i budućnost Europe. Europa se mijenja, Škotska i Katalonija su i pozitivan prikaz te velike promjene. Ta se promjena očituje u raspodjeli između Europe u izgradnje i svako od svojih od njezinih naroda, nacija i država. Mi želimo više Europe kako bismo imali bolju Kataluniju i želimo imati državu kako bismo osigurali bolju Europu i pružili im naš socijalni, kulturni i gospodarski doprinos. Hvala vam. Hvala lijepa kolega Maragal. Sada slijedi kolega Eka. Thank Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče 16. kolovoza 35 migranata ušlo je u e, kontejnere i završili su na području mojeg e, izbornog tijela. Nažalost, jedan od njih je preminuo, a preostali su u međuvremenu zatražili azil. Svi e, znamo da ako im damo azil ovdje, mnogi drugi će nastojati na isti način doći, također će ući u kontejnere i pokušati doći u Ujedinjenu e, kraljevinu. E, dakle, e, nastoje ljudi doći u Ujedinjenu kraljevinu jer znaju da je to takozvano meko mjesto za dobivanje azila i nadam se stoga da ćemo uskoro dobiti natrag svoje granice i svoju zemlju. Hvala lijepa kolega Eko. Eh, eh, imamo kolegu Korvin Mikea. Europa nikad nije bila ujedinjena. Zemlje su se e, borile jedne protiv drugih, ali mi smo vladili svijetom, a sada pod okupacijom Europske unije Europa ima nulti raz, a razlog je Europska e, unija. A ki komuniter, pravna stečevina je razlog e, za naše nerazvijanje pravna stečevina je upravo obratno od europskih vrijednosti. Europske vrijednosti su dobre, Europska unija je loša. E, e, kalifat ISIS, imamo kalifat u Južnoj Francuskoj jer u normalnost se mora vratiti. Europska unija je umjetni proizvod on e, sprešćava razvoj Europe. E, razlog je Europska unija i pravna stečevina. Hvala lijepa. Kolega Korvin Mike, sada slijedi kolega Heinz. Mikro, mikro. ja bih eh, se eh, referirao na jedan spor koji se vodi među irskim eh, kompanijama i kompanija i poljskom uredu za ceste E, izgubili smo 20 milijuna eura. Mnogo je radnih mjesta izgubljeno zbog slabo sklopljenog e, ugovora. E, I drugih pet zemalja u Europi imaju problem s Poljskom. U prvom redu Poljska uprava ceste se treba ponašati na pošten način. Drugo, poljske vlasti moraju odmah početi e, e, posredovanje u sukobu i e, molim povjerenika koji je ovdje s nama da detaljnije prouči ovu situaciju. Govorimo o strukturnim fondovima Europske unije, novcima naših sugrađana. Ovaj problem treba riješiti. Hvala lijepa kolega Haynes. Sada imamo kolegicu Anderson. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Konzultacije o vodi Europske komisije završavaju se sljedećega tjedna kao nova članica, nova zastupnica. E, zadovoljna sam poslom koji je ovaj parlament obavio tijekom te konzultacije. E, iskorištavanje e, vodenih resursa međutim nije zadovoljavajuće. U gradu iz kojeg dolazim u Londonu i dalje imamo E, goleme probleme zbog šokantnog porasta cijene vode koji je rezultat privatizacije, e, a tvrtke su isplatile prošle godine svojim dioničarima više od 100 milijuna eura. E, najgore pogođene su upravo one tvrtke koje trpe zbog krize. Vrijeme je da komisija bude odvažna, ne želimo više čuti da nema pravnog temelja ili da se mora primjenjivati načelo neutralnosti. Važno je da se E, primjenjuju jednaka načela, načela e, dostupnosti vode svima u čitavoj Europskoj uniji. Hvala. Hvala kolegice Andersen. Sada slijedi e, kolegica Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Hvala vam predsjedniče. Teritorijalni problemi koji se događaju u europskim nacijama poput Banske, Katalonije ili Flandrije traže rješenja poput ovo koje će se ovaj tjedan dogoditi u Škotskoj. Ne nametati rješenje koje ako je namutnuto nikako ne može biti rješenje i ne sprečavati građane da kažu ono što žele. Dakle, politika i demokracija, dijalog, sporazumi i ratifikacija građana. I zbog toga se pozivam na Strasbursku deklaraciju. Neka Europski sud izjednači prava svih europskih građana ako pojedine države to nekada ne žele i odbijaju. Teritorijalne napetosti su samo još jedan simbol propadanja tradicionalne države i još jedna mogućnost obnove pojma nacije te još jedna mogućnost za izgradnju federalne Europe na kojoj stranke poput moje rade već sedam desetljeća. Hvala lijepe kolegice Bilbao Barandika. Kolega Kasi ima riječ. trideset jedan kolovoza imali smo obljetnicu ubojstava e, ire u e, Irskoj i to je bilo iznimno važno, a naravno važno je obilježavanje e, mirovnog procesa koje je uslijedio na taj dijalog je upravo iznjedrio napredak kojem smo posvjedočili. U posljednje vrijeme postoji problem jer i irska vlada i britanska vlada više ne sudjeluju revno u tom procesu. Europska unija koja je poduprela mirovni e, proizvod mora biti svjesna da su unionisti prije nekoliko tjedna napustili sve pregovore i da to prijeti e, obnovi sukoba u Irskoj. Pozivam stoga i britansku i irsku vladu da se nastave uključivati u u pregovore kako bi se u potpunosti proveli svi elementi mirovnog procesa i kako bi poslužio kao primjer za rješavanje sukoba diljem svijeta. E, lijepa hvala kolega Kati. E, želio bih reći da se ovdje upali lampica kada čitate prebrzo e, molim vas da govorite normalno kako bi vas svi mogli razumjeti. Sada slijedi e, kolegica Lambert. Hvala predsjedniče. Htjela sam privući pažnju na poplave koje su pogodile Pakistana i podijeljenu državu Kašmir E, mnogi ljudi su poginuli, mnogi su se morali preseliti, e, njihova je egzistencija ugrožena. E, to su nagori, nagore poplave u Kašmiru koje smo vidjeli desetljećima. vidimo incidente na liniji kontrole u ovim kriznim situacijama Trebamo pozdraviti e, pomoć koju su pružile vlade Indije i Pakistane. Htjela bih pozvati Europsku uniju da aktivno podupre e, ovaj angažman ove dvije vlade e, to se tiče upravljanja vodama i pripravi za katastrofe. Treba raditi za korist naroda, a ne e, poticati sukobe. Hvala. Hvala lijepa kolegice Lambert. E, kolegica Ferrara ima riječ. Hvala vam predsjedniče. Talijanska gospodarska kriza zajedno sa problemom imigracije mogla bi ugroziti zaštitu temeljnih prava te stvoriti darvinsku borbu između najslabijih. S jedne strane imamo očajne građane koji se nalaze u gospodarskim poteškoćama i koji traže dakle, da oni budu prioritet u zaštiti prava. S druge strane imamo očaj imigranata koji moraju bježati od eh, progona i sukoba. Evo, još jučerašnja vijest opet tragedija. 250 osoba se utopilo na libijskim obalama. Europa i e, zemlje članice e, šalju jako puno novaca kroz jedan sustav upravljanja sredstvima koji nije baš uvijek transparentan. Što učiniti? Potrebne su nam odlučnije mjere u zemljama porijekla i zemljama tranzita. Valja kontrolirati i pravilno e, upravljanje europskim sredstvima kako bi se spriječile krađe i tračenje novca. Moramo isto tako e, analizirati dublinski uredbu kako bi se pokazala stvarna solidarnost i suradnja između zemalja članica. Hvala. Hvala lijepa kolegice Ferrara. E, kolega Papadakis ima riječ. Hvala lijepa. E, u, u Walesu e, imamo situaciju, imamo veću opasnost vojna intern intervencija e, Ujedinih naroda u Ukrajini povećava sukob e, sa imperialističkom Rusijom. Konferencija danas u Parizu e, govori o vojnoj intervenciji protiv džihadista koji imaju teško naoružanje. To će opet zapaliti cijelu regiju situacija je strašna grčka vlada je također uključena u ovoj krizi e, komunistička partija grčke traži da se e, vojne intervencije odmah zaustave e, kako ne bismo ušli u novi rat hvala hvala lijepa Ja upućem na to e, da imamo e, mnogo novih kolega kod ovih govora od jedne minute. E, imamo pravilo govor od jedne minute. Savjetovao bih vam da budete precizni, koncizni u govoru. Mi to ne možemo slijediti niti u dvorani, a ni prevodioci to ne mogu slijediti. E, ja ću vas nakon jedne minute i pet e, sekundi prekinuti. Molim vas da budete kratki i jasni, e, koncizni. Imamo starog zastupnika, gospodin Tukiš ima riječ. Gospodine predsjedniče, Mađari u Rumunjskoj su svi za autonomiju. Autonomiju teritorija Sekej. Rumunjska vlada i rumunjske stranke su se protive samoupravljanju manjina, a mediji su naravno većinski i promoviraju e, jednostranu propagandu koja je dakle suprotna e, željama za autonomijom pet, pola milijuna e, tih građana. Koriste se iste metode kao i za vrijeme e, komunističke policije. Isto tako, te su, to je dovelo do antidemokratskih napada, a ovo su posve demokratski, e, ovo je posve demokratski legitimno i molim vas da zaštitite transilvanijske mađare od ovakvih napada, te da im pružite podršku u njihovim naporima za samoodređenjem. Hvala kolegi Tikiš. Kolega Niedermüller ima riječ. Gospodine predsjedniče, danas popodne smo kratko razgovarali o tome da li se treba baviti situacijom o Mađarskoj u novoj plenarnoj? Jedan kolega je rekao da tu nema ništa novo. A ja moram reći da da, ima puno novih stvari. Donedavno je premijer kritizirao organizacije civilnog društva i meni se čini da je ovdje važno spomenuti da ovdje ne govorimo samo o pitanju koje se odnosi na Mađarsku, već se odnosi na cijelu Europu po prvi puta premijer koristi svoju e, moć kako bi ugrozio europske vrijednosti i to naravno čini za svoju korist. Kao eurozastupnici naše obveze su e, podići glas protiv ove situacije. Moramo zaštititi Europu i e, Evropsku Europsku uniju. Hvala kolega Niedermeyer govorili ste slobodno, to je vrlo dobro. Slijedi kolega Matijas. Marijas, oprostite. E, e, Grčka se nalazi u, rukama Europske središnje banke koja nam na, nameće obveze e, koje mi ne možemo slijediti 35 milijardi eura je u igri. E, e, e, to znači da je Europska središnja banka zaradila 22 milijarde eura. Gospodin Dragi si stavlja mnogo novca u džep na račun grčkog naroda grčki narod E, plaća e, ogromne namete koje je sada nametnula grčka vlada. E, sve su to spekulacije koje idu na uštrb europskih građana. Grčka bi trebala platiti samo onaj kapital koji svojih obveza za 0,15%. Hvala. Gospodin Marijas. A sada gospođa Harkin. Gospodine predsjedniče, u lipnju 2012. godine Europsko vijeće je odlučilo da će raskinuti vezu između državnih vlasti i banaka i tada je zaključeno e, da će se u kontekstu e, korištenja mehanizma za sanaciju banaka i dokapitalizacije irskih banaka e, proučiti situacija u Irskoj i tada su je u zajedničkoj izjavi premijerka Njemačke i premijer Irske izjavili da je Irska posebna situacija. E, mislim da mora postojati određeni stupanj retroaktivnosti unutar tog mehanizma, inače oni će izgubiti svaku svrhu. Međutim, do današnjeg dana nije bilo nikakvog rezultata. U Irskoj živi manje od 1% stanovništva Europske unije, a Eurostat je utvrdio da je Irska podnjela više od 3% tereta bankarske krize. Zbog toga mora biti dopušteno da se retrogradno dokapitaliziraju e, irske banke, inače ćemo biti izdani od strane naših partnera. Hvala kolegice Harkin. Sada slijedi kolega Mah. Oprostite. E, kolegica Bojlen je prva. Evropska uh, uh, unija E, europski državljanin državljane Europske unije Ibrahim Halafa je e, uhićen u Egiptu jer je pružio potporu prosvjednicima dok je bio na godišnjem odboru. Do današnjeg dana on je lišan slobode u pritvoru je u stravičnim situaciji uključujući i fizičko zlostavljanje, a da protiv njega još uvijek nije podignuta optužnica. I Amnesty International i druge organizacije ne pronalaze nikakvo opravdanje za taj pritvor. u 12. kolovo za njegov slučaj je trebao biti razmatran u sklopu masovnog suđenja brojnim optuženicima koji ni na koji način nemaju osiguranu pravnu zaštitu Stoga pozivam Europsku uniju da izrekom zatraži njegovo puštanje na slobodu i e, tražim da ga posjeti visoka predstavnica e, Europske unije za vanjske poslove čim preuzme svoj e, mandat. Hvala. Hvala lijepa kolegice Bojlen. Slijedi kolega Sada ćemo razgovarati o proračunu Europske unije za 2012. Govorimo o 150 milijardi eura. Moramo imati na umu da je taj novac uzet iz džepa naših građana. Taj novac nije nam pao s neba. Možda neki od vas smatraju da novac koji se distribuira putem Brisela da pomaže poboljšanju životnih eh, uvjeta u Europi. No, Mislim da je to pogrešno. Mislim da je mm, točno nešto sasvim suprotno. Raspodjela novca šteti gospodarstvu, povećava korupciju i potiče dug. Poticaj je, su novac koji se plaćaju e, tvrtkama na trošak nekoga drugoga. Tako da tvrtka koja dobiva poticaje, ta tvrtka dobiva. Što se više novaca e, dijeli, veća će biti i korupcija. A treća stvar, siromašna zemlje uzimaju sve više zajmova kako bi e, mogle dobiti sredstva kako bi mogle sufinancirati europske poticaje. Preraspodjela sredstava je štetna za gospodarstvo i mislim da bismo mogli bolje to, e, bolje to organizirati. E, kolegica Klun ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Mali regionalni aerodromi imaju ključnu ulogu u regionalnom razvoju tih regija i htjela bih da se, da se novi povjerenik koncentrira upravo na to. Ti zrakoplovi mogu nastaviti biti motor razvoja regija, mogu doprinijeti učinkovitom e, prijevozu i omogućiti regiji da u potpunosti iskoristi koristi iz, single, e, iz jedinstvenog tržišta. Proširena unija, to znači dakle više putničkih destinacija i jako je važno da i lokalne regije imaju svoje zrakoplove. Isto tako moramo biti dostupni jer jako dobro znamo da kad tvrtke ulažu u područje da je e, mogućnost dolaska iz stranih zemalja bitna, a naravno zato je bitno imati i lokalni aerodrom. Isto vrijedi i za turizam. Europska unija se šuri i to je još jedno područje gdje se može stvoriti, e, gdje ima potencijala za zapošljavanje. Govornica je prekinuta. Hvala lijepa kolegice e, Klun, Kolegica Jotava ima riječ. Preko 300 milijuna eura su gubici zbog olujnih kiša u Bugarskoj. Te su kiše dovele do toga, dovele su do poplava i dovele su do toga da je velik broj ljudi izgubio svoje domove. Naše gospodarstvo i naša poljoprivreda će se morati potpuno obnoviti. Nažalost, E, priroda uništava i to ne samo dijelove istočne Europe. Na početku godine smo promijenili uredbu kako bi se e, financijska pomoć mogla bolje iskoristiti. Do kraja ovog mjeseca Europska unija mora osigurati, mora pripremiti priručnik kako bi apsorpcija sredstava bila jednostavnija. Pozvala bih komisiju da pripremi dobar dokument kako bi apsorpcija i korištenje tih sredstava bilo jednostavnije. A potrebna su nam i dodatna sredstva. E, hvala lijepa, Jut. Kolega Gudan ovdje, kolega Plenković ima riječ. Gospodine potpredsjedniče, poštovani povjereniče, želim večeras emancipirati pitanje prava Hrvata u Srbiji

i za kulturu hrvata u srbiji. hvala vam lijepa. Kolega Plenković, hvala. Kolega Caputo ima riječ. Hvala vam predsjedniče. Kriza otpada u Europi, posebice na jugu Europe, je postala već ciklična. Sustav zbrinjavanja otpada ne funkcionira, iako se i samo stanovništvo trudi što pokazuje da postoji velik postotak stanovništva koji odvojeno prikuplja otpad. E, što znači da se životni uvjeti strašno pogoršavaju i zbog toga je Italija proglašena krivom zbog kršenja odredba o otpadu. I kako ne bi bila, kako imamo 212 nezakonitih otpada te brojni, e, brojna mjesta koja nisu nikada sanirana. Stoga moramo raditi Stoga zapravo bi se trebalo uključiti i u Europska unija, koja možda do sada nije bila baš previše učinkovita. Nova direktiva o ambalažnom otpadu je prilika da ojačamo europsko zakonodavstvo, te da e, uvedemo kontrole te da uvedemo odgovornost proizvođača. Siguran sam da ćete se vi svi složiti, uvaženi zastupnici, kako bi jednu dramu pretvorili u resurse za naše e, zajednice. Hvala lijepa kolega Kaputo. Imamo još dva govornika. Najprije kolega Bogović. Hvala lijepa što ste mi dali riječ, predsjedniče. E, Slovenija je vrlo se često protivila pomanjkanju transparentnosti u pregovorima e, o zaljevu, Tršćanskom zaljevu. E, tu u toj regiji žive Slovenci već stoljećima. To je regija koja je vrlo važna za turizam E, lociranje plinskih terminala blizu granice je neprihvatljivo za Sloveniju, e, naročito u smislu postupka E, slovenska vlada, slovenske okolišne organizacije nisu uključene u ovaj postupak. Stoga Slovenija očekuje da Italija, Slovenija i e, Hrvatska nađu zajedničko rješenje za lociranje i e, postupak oko ovih terminala. Hvala. Hvala kolega, a sada na kraju imamo kolegu Preda. E, hvala lijepa. U svjetlu e, što je rekao Viktor Ponta, premijer nedavno, e, posljedice za rumunjsko društvo E, e, nisu usporedive e, koje mogu se usporediti sa posljedicama koje je imao nacistički režim u Njemačkoj. Ne znam može li se itko složiti s takovom izjavom uspoređivati jednu demokraciju sa nacističkim režimom ovdje se trivializiraju zločini nacističkog režima on time omalovažava holokaust. E, premijer Viktor Ponta e, predstavlja socijalističku misao. Bolje bi bilo govoriti o e, sada ako se s time ne slaže. Mislim da pravila demokratske rasprave trebaju biti i ovdje jasna. Hvala lijepa kolega. Eh, eh, ovime završavamo eh, govore od jedne minute. Sljedeća sjednica će se održati sutra od 9 sati. Pitanja imate na našoj web stranici. Ovime završavamo sjednicu.